Bardzo proszę. Rozpoczynamy wspólne posiedzenie. Dragi kolege, sada ćemo započeti zajednički sastanak našega odbora i odbora za zaštitu okoliša i sigurnost hrane. Dobrodošli. Ovdje smo već dva sata. No evo, nastavljamo sada radni sastanak u vašem društvu. Što se tiče usvajanja dnevnog reda, pretpostavljam da tu nema poteškoća. Isto tako se sastanak može pratiti putem interneta, a prevođenje je osigurno na 24 jezika. Ovdje se radi o presudi Suda Europske unije na temu novih tehnika uzgoja. To je jedna novija presuda Suda Evropske unije. E, Daću riječ kolegi Torvalcu iz odbora Envi, ali za početak nekoliko riječi od mene. Dakle, govorit ćemo o jednoj presudi Suda Evropske unije, o novim e, tehnikama uzgoja. Taj je zahtjev e, uputio je naš odbor zajedno sa odborom Envi Budući da je riječ o temi koja spada u zajedničku nadležnost oba odbora, tako da postoji interes u oba odbora i zato smo se odlučili za zajednički sastanak. Sud Europske unije donio je 21. 25. srpnja odluku kojom se potvrđuje da tijela koja e, proizlaze iz mutageneze jesu gmo te da se na njih odnose odredbe direktive o genetski modificiranim organizmima. Neki smatraju da bi ti organizmi trebali proći postupak e, davanja odobrenja koji je dugačak i skup i da bi se tvrtkama trebalo omogućiti ulaganja u sektoru. Ova odluka suda je bila nužna kako bi se e, dalo pravno tumačenje svima koji sudjeluju u sektoru. Ovdje je sa mnom kolega Nils Torvalds. E, dobrodošli. Također pozdravljamo i članove odbora Agri. Izvolite sada imate riječ gospodine Torvalds. Hvala. Ponekad je život prepun koincidencija. Ja sam bio mm, u Štokholmu, odlučio sam nakon Božića uzeti nekoliko slobodnih dana kako bih proveo vrijeme sa suprugom koja me rijetko viđa, kao što mi je sigurno poznato ako ste zastupnik u parlamentu. I u Štokholmu sam odmah otvorio novine Dages Newbert gdje sam vidio e, jedan članak jednog e, profesora emeritusa sa sveučilišta u Londonu. Ono što je bilo zanimljivo u tom članku je da je on tu e, doveo pitanje dobru odluku Suda Europske unije. Naime, od 2050. godine bit će oko 10 milijuna stanovnika na svijetu i svima će im 10 milijardi stanovnika na svijetu. I svima će, i sve će ih trebati prehraniti. A bez konkurentne poljoprivrede nećemo ih moći prehraniti. Dakle, od toga je krenulo, nakon toga je krenuo u raspravu o jednoj tehnologiji DNA škara, što znači da se zapravo ne ulazi u samu DNA, nego se od postojeće DNA stvara nešto novo pomoću škara. Sud je ostavio ovo pitanje otvorenim i zapravo je doveo europsku poljoprivredu u težak položaj. Zbog ove odluke mi nećemo biti u mogućnosti imati konkurentan poljoprivredni sektor u Europi. I tu e, se također u tom članku ulazi u pitanje naše sklonosti širenja informacija na različite načine. Što se zapravo događa u stvarnosti? Aktivisti sudjeluju e, odnosno koriste se samo nekim znanstvenim spoznama, tako da imamo pomalo skizofrenu predođbu e, onoga što se događa u biologiji i iz tog razloga će nam trebati detaljna rasprava o tome na koji će se način provoditi ova presuda Suda Europske unije. Ne samo u Europi, nego općenito što se tiče svjetskog stanovništva. Kao što sam rekao, morat ćemo ih sve moći prehraniti. Dakle, ne radi se samo o nama, europljanima. No, ne budemo li mi konkurentni na svjetskoj sceni, onda nećemo moći prehraniti niti svoje stanovništvo, što će vjerojatno prouzročiti i još veće probleme. Evo, to bi bilo kratko od mene u ovom uvodnom dijelu. I vidim da ovdje ima i zelenih. Mislim da će rasprava biti žustra, a siguran sam da se neće završiti danas, nego je to rasprava koja će se nastaviti a mislim da bi i aktivisti ponekad trebali moći prihvatiti stvarnost eh, onakvu kakva jest. To po pana Hvala lijepo. Hvala na ovim uvodnim napomenama. A sada ćemo dati riječ predstavniku komisije, odnosno predstavnici Sabine Juliher, koja će nam eh, ukratko iznijeti ovu presudu Suda Europske unije, a nakon toga će riječ dobiti zastupnici. Izvolite. Thank you very much. Uh, thank you very much. Good afternoon to everybody. Happy New Year to everyone. I would uh, definitely want... Dobar dan svima. E, želim zahvaliti odborima koji su organizirali ovu razmjenu mišljenja vezano uz e, presudu Suda Europske unije i nama predstavnicima komisije je e, vrlo drago što smo pozvani da na ovu razmjenu mišljenja. Što se tiče suda Europske unije, sud je ovime pojasnio područje primjene zakonodavstva o GMO što se tiče pojedinih tehnika, dakle e, takozvanih tehnika mutageneze Presuda suda je obvezujuća i ne zahtjeva nikakve izmjene zakonodavstva. Sud je pojasnio da zakonodavstvo Europske unije o GMO-ima se primjenjuje na proizvode koji se dobivaju iz novih tehnika mutageneze Gospodarski subjekti se moraju pobrinuti da proizvodi koji se stavljaju na tržište Europske unije budu sigurni i da ispunjavaju odgovarajuće regulatorne zahtjeve. S druge strane, države članice su nadležne za kontrolu i za provedbu Slijedom ove presude iz srpnja ove godine komisija je održala nekoliko susreta sa nacionalnim nadležnim tijelima u kontekstu stalnog odbora koji je nadležan za ovo zakonodavstvo. Komisija je razgovarala sa državama članicama i podsjetila ih je na preuzetu obvezu da provode zakonodavstvo o GMO u skladu s presudom suda. To je posebice relevantno zato što su države članice zadužene za aktivnosti kontrole. To uključuje i sukladnost sa zakonodavstvom o GMO-ima i proizvodima koji se stavljaju na tržište u Europskoj uniji te sukladnost za e, pokuse na terenu, na polju koji su u tijeku i buduće pokuse. Na tim sastancima smo razgovarali sa stručnjacima iz država članica o njihovom e, iskustvu, odnosno mišljenju kada je riječ o provedbi presude suda. Dakle, ne postoje izazovi u smislu tumačenja, nego u smislu provedbe. Mi ćemo nastaviti te sastanke prema potrebi te ćemo pružiti potporu državama članicama u provedbi ovog zakonodavstva. Jedan od izazova, možda najveći izazov u smislu provedbe, koji vam želim navesti i kao primjer, sastoji se u tome da potencijalno istovjetni proizvodi E, mogu nastati korištenjem različitih tehnika. I onda, ovisno o e, tehnici koja se koristi za dobivanje nekog proizvoda, oni spadaju pod različite regulatorne režime. Shodno tome, e, što se tiče tijela koja su zadužena za kontrolu, ona moraju moći diferencirati proizvode prema e, tehnici koja se koristila, što je samo po sebi izazov. Kao odgovor na taj izazov, Europska komisija je zatražila za referentni laboratorij Europske unije za e, GMO hranu i hranu za životinje da analizira analitička rješenja i moguća rješenja. Mi očekujemo rezultate te analize u ožujku 2019. godine. Htjela bih također pojasniti još nešto. Trenutno ne postoje planovi da se formalno pripremi zakonodavstvo o GMO-iva ili da se e, podnesu e, novi zakonodavni prijedlozi u sklopu sadašnje komisije. Međutim, e, srednjoročno i dugoročno gledano, Europski parlament i vijeće zajedno sa komisijom moraju se pobrinuti da postoji sustav upravljanja koji će ići e, istom dinamikom kao i znanstveni razvoj, e, te da će voditi računa i o konkurentnosti E, to je posebno važno u kontekstu e, raznih izazova s kojima se suočavamo u našem društvu, kao što su klimatske promjene i potreba za održivim poljoprivredno-prehrambenim sustavom. Pitanje je sljedeće. Može li naš trenutni e, regulatorni sustav za GMO biti dovoljno solidan i hoće li moći držati korak sa znanstvenim spoznajama i e, hoće li moći osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Na temelju e, mnogih rasprava koje smo držali ovdje i drugdje, znamo da je to vrlo osjetljivo i kontroverzno pitanje. Mi smatramo da je nužno da se pokrene otvorena e, i E, istinska rasprava sa svim dionicima. Komisija želi imati jasnu viziju Europskog parlamenta, ali i država članica o tome što vi, odnosno oni, smatraju e, budućnošću europske biotehnološke politike. Evo, dakle, Želim vam zahvaliti što ste mi dali riječ i radujemo se razmjeni mišljenja. Hvala. Mam Hvala, imam jedno pitanje. Trebate zatražiti riječ brzo kako bismo znali koliko se zastupnika javlja za riječ kako bismo mogli dobro rasporediti vrijeme. Gospodin Agnju, izvolite. Ograničit ćemo vrijeme na minutu i 30. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Ima oko 113 e, zastupnika u oba odbora, NV Agri. Možda ih ima stotinjak ovdje, ali ovdje ih je samo 20, a razgovaramo o izuzetno važnoj temi. Kada bi se, kada bih ovo pokušao objasniti mm, mehanizacijom, mislim da bi ljudi shvatili. To je kao da imate, e, na početku smo imali samo jedan traktor, a nakon toga se tehnologija razvijala i imali smo i hidrauliku, ali pitam se što bi se dogodilo sa traktorskom industrijom e, da nije bilo nekih promjena. Europa bi morala uvoziti traktore. E, osim toga, što se tiče e, dakle genetski modificiranih organizama i genetski editiranih organizama, to nije isto kod genetski editiranih organizama se mm, manipulira prirodni proces i u tome je razlika. Ja se bavim e, poljoprivredom još od 80. E, godina i bilo je različitih tehnika, dakle križanja između različitih vrsta čime se ne postiže mnogo, nakon toga selektivno križanje među različitim vrstama što dovelo do nekih poboljšanja i nakon toga su shvatili da dolazi do prirodnih mutacija i tu su se stvorile nove prilike i to je ono što se pokušava postići. Pokušava se maksimalno iskoristiti prilika i njome upravljati. Ako to počne davati rezultate, mi ćemo morati uvoziti hranu u Europi koja se proizvodi zahvaljujući tim metodama. Mislim da je to doista besmislica. Zastupnik Andrija. E, hvala lijepo. Evo par riječi. Čini mi se da je sud Mm, postupio na određen način i sada nam je naša gošća rekla da u e, tehnikama mutageneze postoje određeni rizici, ali mislim da to ipak treba e, primiti e, razumno i mislim da kad se radi o našem poslu da je to važno jer se radi o vrlo važnim stvarima. Međutim, čim postoji rizik, onda treba vidjeti e, da s jedne strane ono što želi industrija i ono što je stvarna potreba vezana za prehranu nije uvijek jedno te ista stvar. A biološka raznovrsnost, e, klima i zdrava hrana za ljude su nešto što je u žiži rasprave i moramo to uzeti u obzir kada govorimo o biotehnologijama. U svakom slučaju mislim da je mišljenje suda zaista odgovorno i mudro s obzirom na informacije kojima raspolažemo. Zastupnik Hojsling. Zaista mislim da moramo voditi ovakvu raspravu, ali e, napadati frontalno sud Europske unije nije u redu. Moramo prihvatiti tu odluku. U krajnjoj liniji radi se o odluci jedne od europskih institucija. Mi ovdje frontalno napadamo europsko pravosuđe što je zapravo sud odlučio? Jednostavno je rekao da ne treba nemati istraživanja i već da treba imati odgovarajuće etikete, da treba reći da ta tehnologija za sobom podrži određene rizike. Što mislim u redu u kontekstu europskih politika, ako to ne želite, onda jednostavno treba mm, manje štititi europske potrošače. Osobno smatram da je sud Europske unije vrlo mudro presudio. Treba dakle da potrošači imaju jasne etikete i da jednostavno znaju što jedu, što im je u tanjurima. Reći da nećemo imati čime hraniti stanovnike, to je glupost, jer to se govorilo prije 20 godina i zato se krenulo na genetski modificirane organizme. To su zloguki proroci koji tako govore, ali ništa se od toga zapravo nije ostvarilo. Evo, e, e, SAD ne proizvodi puno više nego li što proizvodimo mi, a mi ne koristimo GMO. Prema tome, nema smisla e, jednostavno proricati takve stvari. Ovdje se jednostavno kaže da proizvođači i potrošači moraju prihvatiti situaciju kako opisuje sud. Meni je drago da je ta odluka donesena. Treba vidjeti na koji način se sve to može realizirati. ono što je izuzetno važno je da se istovremeno etiketiraju e, svi proizvodi koji se uvoze. Gospodin Vajc, ja ne mogu umjereno gledati na ove stvari kao kolega Hoisling. Gospodin Torvalds govori kao industrijalac. E, mislim da je to glupo i smiješno iz usta potpredsjednika odbora za okoliš. Govorimo da ne možemo e, prehraniti Europu, ali koliki milijuni hektara su izgubljeni zbog industrije. Izgubili smo jednostavno e, terene koji su obradivi. Dakle, ovo što smo iz njegovih usta čuli bili su gluposti. Međutim, stavovi su jako kontroverzni i moramo malo pričekati. Ima toliko neželjenih efekata do kojih može doći E, da moramo čekati jer oni bi se mogli odraziti na buduće naračaje. Prema tome moramo dva puta razmisliti prije nego li što koristimo sve te tehnologije. Kada čujem ovo što vi kažete, ja mislim, oprostite da vam to moram reći, ali to je čista alijenacija. Mi smo sada u Europskoj uniji gdje potrošači moraju znati što jedu i e, trebamo dakle to e, potvrditi i to je učinio sud Europske unije. U protivnom dovodi se u pitanje demokracije. A demokracija je također e, nešto što daje mogućnost da se izloče različita mišljenja. Gospodine Hautama, izvolite. Oprostite. Već sam e, sudjelovao ovakvim raspravama koje su vrlo emotivne, a nisu pragmatične što je šteta. Pristupimo li ovome na pragmatičan način, treba da održati i tržišno natjecanje, ali iznad svega održivost naše poljoprivrede. I u tom smislu je uzgoj vrlo značajan kako bi se poboljšala poljoprivreda. To isto vrijedi i za ekološku poljoprivredu. Martine, postoje i bolesti i zato je potreban određen uzgoj kako bi se borilo protiv takvih bolesti, primjerice e, boleština krumpira. I e, uzgajivači i potrošači stvaraju nove sorte krumpira, što nije loše kako bi se borili protiv e, takvih bolesti. Međutim, u jednom času postoji i ta velika siva zona oko onoga što treba odobriti, a što ne treba. Ono čime, gdje se ne slažem je da je zakonodavstvo čudno i kontroverzno. Ono što se sada dopušta je konvencionalna mutageneza. Drugim riječima, da se e, pošalje svojevrsna e, atomska bomba na neku e, sortu. Ali ne dopušta se specifična mutagenesa i to je ono što je čudno. Od 2001. godine naglašavam da se prilozi popisa genetskim mutagenezama ne ažuriraju. S obzirom na situaciju u znanosti, znate kakva je situacija. I htio bih dakle da se na pragmatičan način o tome govore i kojim metodama uzgoja bi se mogla prebroditi ovakva situacija i izbjeći i recimo kako bismo mogli integrirano regulirati štetočine. Ako ne pravimo ništa, i to je posljednja stvar koju želim reći, jest da će samo multinacionalne tvrtke koristiti ovakve mutagene tehnike i nove tehnike uzgoja jer oni će se moći izvući, a mali proizvođači to neće moći koristiti. Zastupnik Kolumbije. Sud Europske unije e, tvrdi da organizmi koji su dobiveni mutagenezom ulaze u područje primjene direktive o GMO. Pozdravljamo taj odluku suda jer je postupak homologacije jedini koji je e, onaj koji postoji da države da da građani država članica znaju što je sa GMO-om. E, uvelike se uvozi e, GMO, a e, neke države koje to ne žele prisiljene su zbog trgovinskih politika podnositi GMO. I to su trgovinske politike Europske unije, ne smijemo to zanemariti. Nisam stručnjak za ovo područje, ali određene uzgoje tehnik, tehnike uzgoja e, su tu. E, prirodna mutageneza nije u, e, podvrgnuta ovim zakonskim odredbama i zato je jako važno da države članice kontroliraju situaciju. A Evropska unija ima načelo predostrožnosti. Mi ga branimo. Francuzi su zato i protivimo se stavu e, koje je izrazila francuska vlada 2015. godine dok podržavamo ovu odluku suda jer e, ovdje se ništa ne brani već se jednostavno od onih koji se bave sjemenkama e, sjemenom jednostavno traži provjera a jasno nam je da e, neki smatraju da obaveze kojim se nameću e, prevelike i preskupe. To je nešto što dakle, možemo razumjeti. Gospođa McIntyre ima riječ. Hvala. Europa je zaista bila među e, prvima i predvodnicima u svijetu u uzgoju bilja. Oko e, polovina svog istraživanja u svijetu je u Europi. A ova e, presuda će jednostavno to ova odluka suda će jednostavno e, tome stati na kraj. Jer živimo u svijetu s puno klimatskih promjena, velikim brojem stanovnika i nedovoljnim sirovinama. Trebamo dakle znanstveni pristup za proizvodnju biljaka za suvremeno doba. Moramo pospješiti uzgoj bilja koji postoji već e, dugo. Znate li da je potrebno 18 godina sa novim e, sadašnjim metodama da se načine novi e, vari, e, nove sorte trave. Tog vremena nemamo. E, trebamo imati biljke kojima će trebati manje pesticida, manje vode i tako dalje. Dolazim iz države koja u Rotemstadu ima izvrstan istraživački institut. Oni su uspjeli dobiti biljke koje sadrže omega 3 dakle, sastojke u biljkama, dakle, riblje ulje, isključivo iz sastojaka e, koji su kopneni. I to je ogroman napredak. Treba nam dakle znanost koja će biti dobra i koja će proizvesti biljke i koja neće lišiti niti europske građane, niti europska poduzeća od svih dobrobiti što im znanost može donijeti. Jednostavno, rizik je da sve to bude u rukama ostalih dijelova svijeta, a naše će stanovništvo zbog toga samo biti siromašnije. Zastupnik De Castro. Hvala lijepa. Radi se sasvim sigurno o vrlo složenoj temi za koju bismo e, sigurno trebali posvetiti puno više vremena. Odluke Suda Europske unije se ne treba komentirati, već ih se treba provesti. Međutim, u ovom slučaju trebamo vidjeti analizu, transgenetske analize i tehnike mutageneze. Te dvije tehnike su vrlo različite. Velik broj evropskih država je, e, se odupire GM organizmima. 17 evropskih država zabranjuje AGM proizvode. Međutim, transgenezom dobiti novu sortu je jedna stvar, to je dakle miješanje gena iz različitih sorti. A drugo je genetska modifikacija, da prvo kada nema modificiranja DNK te sorte. jednostavno radi se o tehnikama koje uvođenjem jednog DNK ne mijenjaju e, DNK izvorne biljke. Dakle, Potrebno je takve stvari pojasniti jer u protivnom interesantan razvoj genetskih istraživanja gdje su neke biljke e, otporne na bolesti, a da se pritom ne koriste kemikalije. To je nešto što je vrlo razvijeno u vinogradarstvu i recimo e, može se na taj način se oduprijeti bolestima kao što je peronospora. Radi se ne o GMO e, biljkama, već o nečemu što je dobiveno samim oplemenjivanjem pojedine biljke. Umjesto da se koriste izuzetno puno e, kemikalije. Zapravo me zanima da li postoji neke druge mogućnosti osim ovih e, odnosa između transgenese i mutagenese. Gospođa Konek, Mogu samo pozdraviti odluku Suda Europske unije gdje se organizmi koji su dobiveni e, mutagenezom nazivaju GMO. Naravno, naši građani vrlo su skeptični kada se radi o genetski modificiranim organizmima i naravno svi žele sigurnu i zdravu prehranu. To moramo pružiti našim građanima. Neke velike tvrtke žele e, u svoje ruke staviti živu tvar i jednostavno iz svojih ciljeva e, kontrolirati klimu, biljke i tako dalje. Ali biotehnologija nije jedina koja može odgovoriti na takve izazove. Na to može odgovoriti jedna održivija poljoprivreda. I e, mi u Europskoj uniji trebamo e, se baviti takvim praksama. Odluka Suda Europske unije pokazuje da se može razlikovati organizme koji su dobiveni mutagenezom, za razliku od onoga što tvrdi industrije. I moramo jako paziti na to. A sve tehnike mutageneze koje su nalik transgeneti zapravo u sebi sadrže rizik i e, mora ih se prije bilo kakvog širenja dobro provjeriti. Treba dakle sve ovo dobro etiketirati i mora se pratiti što se događa s njima i nakon komercijalizacije. Podsjećam također da kada smo zajedno glasali na plenarnoj sjednici u prosincu o izvješću Zomer, da to omogućuje našim eh, <clears throat> agencijama da budu eh, još već, eh, da imaju još veću ulogu nadzora. Gospođa Aguilera. Hvala. Slažem se s kolegama koje tvrde da se radi o predogmatskoj raspravi, a premalo pragmatičnoj raspravi. Ponekada ovdje dajemo izjave i temeljimo se na etici i moralu, a trebali bismo se više pozivati na znanstvene argumente. U potpunosti se slažem s onim što je rekao kolega De Castro. On kaže da se ovdje bavimo <clears throat> različitim pitanjima. Ne želim komentirati odluku Europskog suda. Ona je donesena i treba je provoditi. <clears throat> Međutim, mislim da bi Europska komisija trebala razmisliti i e, ja sada postavljam pitanje komisiji, dakle, govorimo o mutagenezi i transgenezi. Tu su dvije različite stvari kako primjenjivati ista pravila na jedno i na drugo. Nemamo dovoljno podataka o tome. Zanima me zato što misli komisija o tome i zašto se ovdje jasno ne ukazuje na to da se radi o dvije različite stvari. Nedostaje pravila na tu temu i to izaziva zbrku. Budimo zato manje dogmatični i <clears throat> uzmimo u obzir znanstvene argumente, a naravno istovremeno moramo zajamčiti e, sigurnost hrane. Tvrdi se da je GMO e, najgore moguće zlo. Čim se čuje riječ e, GMO, e, svi počinju iznositi svakakve argumente. Na tržištu vidimo jako puno marketinških poruka o proizvodima koji ne sadrže GMO. Jednostavno sam htjela naglasiti da se radi o dva različita e, tehnike, dva različita proizvoda, pa recite. Gospođa Petir industrijom koja je tvrdila da je velik dio mutageneze ili pak namjerne promjene gena neznatno drugačiji od mutageneze koja se javlja prirodno ili je inducirana e, zračenjem. Zbog toga sud smatra kako organizmi dobiveni e, mutagenezom su ustvari e, genetski modificirani organizmi i u načelu su podložni obavezama propisanim GMO direktivom. Slažem se da kontroverzna nova generacija genetskog inženjeringa mora biti podložna sigurnosnim e, provjerama europske unije i također označavanju. smatram da nove tehnike genetskih modifikacija biljnih i životinjskih stanica moraju proći sigurnosnu provjeru njihovog utjecaja na okoliš i ljudsko e, zdravlje e, kao i već postojeći genetski modificirani organizmi dolazim iz hrvatske i hrvatska je zemlja koja je e, slobodna od genetski modificiranih organizama. osobno smatram da europska unija treba biti gmo free i da mi svoju poljoprivrednu proizvodnju trebamo bazirati na kvaliteti a ne na stalnom povećanju e, količina koristeći vrlo upitne e, tehnike jer upravo ta kvalitetna proizvodnja može biti naša šansa i može nas učiniti konkurentnijima u odnosu na druga tržišta. hvala lijepo. Pani Ovo je važna rasprava, ali zapravo je riječ o mišljenju sviju i zato bih e, htjela čuti sljedeće od komisije. Dakle, imamo odluku suda i s njome se možemo složiti ili ne, ali ona stoji. Sada treba vidjeti koje su posljedice ove odluke ne samo za industriju nego i za straživanje i razvoj i poljoprivrednike i potrošače. Neki kolege su rekli da europski potrošači ne žele tu tehnologiju i to onda mediji prenose kao činjenicu, a moramo biti oprezni kada stavljamo riječi usta potrošača. Sva istraživanja moraju biti pod nadzorom i moramo znati koje su implikacije istih, ali E, konvencionalna mutageneza je dopuštena, a određena mutageneza nije. Mene zanima zašto je tome tako i koja je razlika, ako uopće postoji razlika. I mislim da je to zapravo znanstvena rasprava. Naravno, svi mi imamo vlastite iskustva. Ja dolazim iz zemlje članice koja ne uzgaja GMO, ali koristimo takve organizme u sočnoj hrani kao i gotovo sve zemlje članice, zato jer se oslanjamo na uvozne pjelančevine. Dakle, trebamo zrelo pristupiti ovakvoj raspravi i shvatiti koje su posljedice ove odluke i razmotriti je li ovo zakonodavstvo koje je sada na snazi i na koje se odnosi ova odluka uopće prikladno svrsi? Hvala. Hvala gospodin Flanagan. Odluka je jasna, ali nešto mi tu nije jasno. E, prisustvovala sam prošle godine sastanku e, odbora za e, poljoprivredu o Africi i ja sam postavio jedno pitanje o Europi koja hrani svijeta, ali rečeno mi je da to više nije europska politika i to je bila dobra vijest, no to sam proguglao prije par minuta kasnije i vidio sam da se čini ipak da je to europska politika. Dakle, svrha mi kažu da će na svijetu do 2050. godine biti toliko i toliko milijarda ljudi. trebamo nam i predviđena za, Europske, Europsku uniju jer mi nećemo toliko porasti brojčano, tako da zapravo neke prognoze kažu da će to biti daleko manje. Dakle, time što se mi hranimo, time hranimo i ljude i van Europske unije. No, nije li to možda naj više pokroviteljsko stajalište koje možemo uopće zamisliti ako mi hranimo ljude koji žele biti neovisni. Dakle, pitam se koja je europska politika, a ako se vraćamo tome da nastojimo prehraniti svijet zato jer smo toliko uzvišeni i iznad sviju, pa zapravo mislim da je to potpuno suludo. Hvala. Svi oni koji su tražili riječ e, su je i dobili. A sada možemo zamoliti predstavnicu Europske komisije da odgovori na ova pitanja i komentare. Naravno, rasprava će ostati otvorenom i sigurno ćemo se ponovno baviti ovim pitanjima. Izvolite. much. Hvala na ovoj raspravi i hvala na pitanjima i na riječi. Željela bih razjasniti jedan komentar, to nije bilo toliko pitanje nego izjava gospodina Agnjua. Dakle, rekli ste da je posljedica ove odluke ta da nećemo proizvoditi dovoljno hrane u Europskoj uniji, nego ćemo morati uvoziti. No, želim reći da će se ova odluka primjenjivati i na zemenje i na hranu koja se proizvodi u Europskoj uniji i koja se proizvodi drugdje i uvozi u Europsku uniju. Dakle, odredbe su iste za oba slučaja i primjenjuju se na sve slučajeve bez obzira na porijeklo proizvoda. Kao što sam na početku rekla, provedba i razlikovanje proizvoda predstavljaju i dalje izazov s kojim ćemo se naravno suočiti i to je pitanje znanstvene prirode i u tom smislu smo zatražili od referentnih laboratorija da nam pruže pomoć kako nama, tako i zemljama članicama. Postavljeno je pitanje o razlici između različitih tehnika i tehnologija, pa mislim da bi u ovom trenutku bilo pretjerano zalaziti u podrobnosti različitih tehnika Mi iz eh, pravca kojim se kreće znanost eh, jasno vidimo da će se ona sve intenzivnije baviti tehnikom mutageneze. <laughs> Ona je najzanimljivija, najzanimljivija znanstvenoj zajednici i također je najzanimljivija u smislu postignuća i modifikacija koje će se moći ostvariti s vremenom eh, u takvim organizmima, a najviše goruće pitanje je upravo pitanje mutageneze, naročito u znanstvenom smislu. Gospođa Genes je postavila pitanje o pravim posljedicama ove odluke za istraživanje i inovacije. Pa evo, možda ste vidjeli izjavu znanstvenih savjetnika koji su razmotrili ovu odluku sa znanstvenog stajališta i mogućih e, značenja te odluke za znanost i u svjetlu najnovijeg razvoja događaja. Dakle, izjava znanstveno savjetodavnog mehanizma je vjerojatno proizišla iz njihovih e, razmatranja o posljedicama ove odluke na istraživanje i razvoj. Dakle, posljedice odluke, a tome već svjedočimo i u međunarodnoj raspravi, ili ne bih to nazvala posljedicama odluke, nego je zapravo došlo do posljedica po e, postupanj, po način postupanja međunarodne zajednice kada je riječ o ovim tehnikama? Dakle, postoji neka određena konvergencija u vezi sa GMO-ovima koji se klasično proizvode, a kada je riječ o novim tehnikama čini se da različite jurisdikcije drugačije pristupaju njihovom zakonskom uređenju u budućnosti. I mislim da neću predaleko gledati u kristalnu kuglu kad kažem da će to zakonsko uređenje imati posljedice na razmjere u kojima će se ta nova tehnika koristiti u različitim jurisdikcijama. Dakle, u provedbi ove odluke, kao i u drugim slučajevima, moramo razlikovati između raznih prepoznatih e, proizvoda koje moramo označavati i za koje moramo osigurati sljedivost e, prema zakonskim e, propisima. To neće uvijek biti očito u svim slučajevima kako u takvim slučajevima postupati. Tako da će i nama trebati novi podaci i nova znanstvena saznanja za potrebe provedbe. Mislim da sada ne možemo iznositi predviđanja o tome što će to značiti za europske poljoprivrednike općenito i o tome što će se dogoditi u budućnosti. Htjela bih se vratiti na ono što sam napomenula prije, a to je da će se voditi rasprava o tome jer se ona već vodi o biotehnologiji i o mogućnostima koje ona nudi. Takva je rasprava svakako potrebna i treba se odvijati. A i Europa će morati osmisliti jasnu viziju svojeg djelovanja u budućnosti, odnosno hoćemo li raditi s okvirom koji sada već postoji nekoliko godina ili ćemo možda razmotriti neke druge opcije. Hvala. Hvala. Gospodine Torvalds. Želite li što dodati? Izvolite. Da, rado ću uzeti riječ. Najzanimljiviji dio e, tehnologije molekularnih škara jest zapravo taj da nema znanstvenih rezultata koji pokazuju da bi to moglo biti štetno. To je najvažnije reći. I to nije u suprotnosti s onima što je rečeno u vezi sa održivom poljoprivredom. Mislim da se svi slažemo u gledištima kada je riječ o održivoj poljoprivredi. Ona se može ostvariti uz pomoć e, tehnologija koje se služe također molekularnim škarama. Ono što eventualno proizlazi iz ove rasprave jest e, sljedeće. Dakle, mogli bismo imati isti proizvod koji je izrađen GMO tehnologijom e, i jedan koji je se pojavio u prirodi i još jedan koji je izrađen tehnologijom e, DNK škara ili molekularnih škara. I onda ćemo trebati riješiti situaciju. I na kraju još jedna posljednja napomena. Ja mislim da nema sad nekakvih e, čvrstih tvrdnji koju možemo iznijeti u ovoj raspravi. Dakle, ako je sud donio tu odluku, mi smo je slobodni kritizirati, to je sastavni dio demokracije. I naravno reći da ne možemo raspravi o, raspravljati o nekoj odluci suda nije demokratski. Ne možete ograničiti moje pravo na e, raspravu o odluci suda, naročito u slučajevima gdje postoji neko sivo područje koje su prepoznali oni koji su zaduženi za znanstvene aspekte. Dakle, molim vas da pokažete malo poštovanja. Bardzo dziękujemy. Myślę, to dobre. Hvala na ovoj razmjeni mišljenja. Mislim da smo dosta blizu u stajalištima. A ne, ispričavam se. Zaboravio sam da je gospodin Agnew opet tražio riječ. Hvala. Predstavnica komisija me je prozvala i čini se da je došlo do nesporazuma. Dakle, ako razmotrimo ono što se dogodilo sa GMO-ovima, Europska unija uvozi 30 milijuna tona godišnje. I ako ćemo e, usjeve genetske editirane klasificirati jednako kao i GMO-ove, onda ćemo opet e, imati uvoz takvih proizvoda u Europsku uniju. Jedno ide s drugim, to je jednostavno tako. I otprilike prije 25 godina jedan e, tehničar je ozračio neke sjemenje, uzgojio neke od njih i došlo je do nekih proizvoda kojim se poljoprivrednici rado služe. Hvala. Javlja li se još tko za riječ? Ne, čini se. No, u svakom slučaju moći ćemo ponovno razgovarati o ovoj temi i čuti još različitih mišljenja, jer naravno takva mišljenja postoje kao što postoje različita mišljenja i u javnosti i to moramo također uvažiti kao zastupnici. Dakle, sljedeći sastanak odbora za poljoprivredu predviđen je za 14. siječnja u Strasboru. E, za danas smo završili s radom. Hvala odboru Envi. Ne, ispričavam se. Gospođa Aguilera je tražila riječ. Evo, samo kratko, gospodine predsjedniče. Želim iskoristiti ovu priliku koju mi nudi ovaj prvi sastanak 2019. godine kako bih e, prizvala pozornost e, sviju na ono što se događa u sporazumu između Južne Afrike i Europske unije u sektoru agruma gdje postoji velik problem. Došlo je do e, produljenja roka od šest tjedana i to se poklapa sa kampanjom. Evo, samo ukratko. Dakle, ja bih eh, htjela da se o tome povede rasprava i zamolila bih vas eh, da se to predloži koordinatorima našeg odbora, odnosno da se održi rasprava o konkretnoj primjeni sporazuma sa Južnom Afrikom i o šteti koja posljedično nastaje, naročito eh, na račun, na teret europskih uzgajivača, gruma naročito španjolskih uzgajivača. Evo, htjela sam iznijeti taj prijedlog da se on stavi na razmatranje koordinatorima. U redu. Zamolit ćemo onda tajništvo da se izvoji vremena za ovu raspravu na sljedećem sastanku koordinatora, a eventualno i na odboru za poljoprivredu. Hvala svima i ovime zaključujemo ovaj sastanak i hvala prevoditeljima. Ugodnu večer želim svima. Započeli smo 2019. godinu vrlo intenzivno.